i to sustavno u odnosu na Europu, u odnosu na Bliski Istop ili bilo gdje drugdje. Međunarodni zakon je jasan. Ne možete vojnom silom promijeniti granice. I to je načelo koje je načelo Europske unije i uvijek će biti i to ujedinjeno. Ovo jedinstvo, ova jasnoća, oni su upravo razlog zbog čega smo relevantni i e, takvo smo stajalište imali u vrlo teškim situacijama. Kada mislimo o Bliskom istoku, e, gdje zapravo uopće nema nikakvog procesa, taj proces nije niti počeo, mirovni proces nije niti počeo. Dakle, ideja koju imam na umu, slika, je slika. Drugim riječima stavite e, stopalo u vrata da e, se vrata ne zatvore. To ne znači da ste otvorili vrata, ali neće se, da niste ih otvorili se neće zatvoriti. Ali da bismo započeli proces danas, e, trebao bi nam konsensus na razini e, regije i međunarodni u odnosu na parametre, u odnosu na rješenje, u odnosu na dvije države. Treba i politička volja s obje strane i na strani SAD-a. E, naša je situacija jasna, naše je stajalište jasno. Ono što danas trebamo izbjeći zajedno s našim partnerima u regiji, a počinjući ovdje od arapskih zemalja, a naročito Egipat koji ima izuzetno važnu ulogu i u Arapskoj lizi, ligi i drugdje ili Jordanu e, koji ima također vrlo važnu ulogu da izbjegnemo da se nastavi ovakav trend i e, da e, ne dođemo do trenutka gdje više nema povratka, gdje više nije moguće uopće zamisliti rješenje od dvije države. Dakle, e, trebamo izbjeći da e, dođemo u situaciju u kojoj se nikada neće moći postići ta mogućnost od dvije države e, ako jednog dana postoji politička volja za to. Ja sam počela svoj mandat i sjećam se prve posjete. Prvo posjet bio je Izraelu i u Palestini. To je bilo prije četiri i po godine. I tada sam rekla, može se riješiti taj sukob. I u to treba vjerovati, jer međunarodni parametri su vrlo jasni. Međutim, bez političke volje e, zaračenih strana i bez e, međunarodnog e, konsenzusa jednostavno nećemo naći rješeno. A ja za sada ne vidim da imamo takav proces. Pa ne vidim da idemo prema rješenju dvije države. A ako ne bude takvo, ako ne budemo imali takvo rješenje, onda jednostavno neće biti rješenja. A to Izrael isto tako jako dobro zna, pali Palestine, to je jako dobro da zna i cijela regija to zna. Tako da kao prijatelji Palestine, kao prijatelji Izraela i kao prijatelji cijele regije, a ovdje ću i podsjetiti e, inicijativu Arapske lige. Mislim da je to vrlo dobar temelj za pregovore. Europska unija će biti jedinstvena i jasna u odnosu na ovo rješenje. U interesu je regije Palestine i Izraela da nastave razmišljati o cilju i rješenju e, od dvije države. I želim da stvari budu vrlo jasne. To je također jako važno i za sigurnost Izraela. Izraelaca. Evo toliko o tome. Gospodine predsjedatelju, a nakon toga možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Dziękuję bardzo pani wysoki przedstawiciel Hvala. I e, ovim zatvaram ovu raspravu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, izjava vijeća i komisije i e, visoke predstavnice Europske unije, gospođe Mongerini, a govorit će o situaciji u Sudanu. Izvolite, gospođe Mongerini, opet imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Narod Sudana traži izmjenu, promjenu. E, oni demonstriraju već četiri mjeseca, e, sve e, veća je kriza, traže isto tako i slobodu, mir i e, ravnopravnost. Vidjeli smo ovu sliku e, e, studentice iz Sudana koja se obraća masi, već je obišla cijeli svijet i zovemo je e, sudanska, e, sudanski kip slobode. Dakle, evropljani žele da narod Sudana uspije, želimo da se čuje e, njihov poziv na slobodu i želimo da ta zemlja doista prođe kroz tu transformaciju. Prošle godine Al-Bashir je u kućnom pritvoru i preuz, došlo je do preuzimanja vlasta, vlasti E, vojne vođe e, su najavili tranziciju od dvije godine e, koju će voditi tranzicijski vojni savjet. Ta najava je odbijena od strane i opozicije i onih koji protestiraju. Tražili su civilnu tranziciju koja bi išla puno brže i mi smo to podržali. Podržali smo to i rekli smo da e, vojno vijeće nije e, pravi odgovor na ono što narod traže i da treba stvarno vrlo brzo preći na civilnu tranzicijsku vladu. E, već dvije godine vojska pokušava premostiti taj jaz došlo je do nekih izmjena, došlo je do nekih promjena neki su politički zatvorenici oslobođeni. Ovo je možda signal da postoji možda neki prostor za e, pregovore. Međutim, bez prave tranzicije jasno je da će se nastaviti kriza u e, Sudanu, tako da treba brzo preći na pravu civilnu vladu, tranzicijsku vladu koja će moći donositi odluke i to će biti dobar put prema jednom inkluzivnom, e, vjerodostojnom političkom procesu koji će dovesti do pravih političkih i ekonomskih reformi. Dakle, prvo što se treba učiniti to je e, da izbjegnemo e, dalna nasilja, da e, se policijski sat ukine i da se od svih strana zatraži da prekinu s uporabom sile potrebno je e, da se poduzmu mjere izgradnje povjerenja od strane e, takvog e, tranzicijskog vijeća, da se oslobode svi zatvorenici, politički zatvorenici i da, da oni koji su odgovorni odgovaraju za zločine koji su počinjeni potrebno je imati prave pregovore na političkoj razini u kojoj će svi dionici e, e, sudjelovati i surađivati u dobroj vjeri. E, važno je da pozicija ostane jedinstvena Europske unije u ovom kritičnom trenutku. Zaključit ću tako što ću reći da smo prošlog tjedna u stajalištima uputili E, na e, stajalište e, povjerenstva za Afričku uniju, ali imamo i jučer vijeće Afričke unije za sigurnost koje je zatražilo da se odmah preda vlast jednoj civilnoj tranzicijskoj vlasti i to u roku od 15 dana, a gdje treba onda početi jedan uključiv savjetodavni proces kako bi se provela prave, transparentni e, izbori i mi baš kao i oni želimo da ovu tranziciju vode civili tako da u potpunosti podržavamo ovo što traži Afrička unija i njihovo stajalište u odnosu na ovo pitanje kao i mnoga druga pitanja. Dok do toga ne dođe, dok nemamo takvu tranziciju koju vode civili, Evropska unija neće prepoznati niti priznati legitimitet ovog tranzicijskog vojnog e, vijeća E, međutim, čim do toga dođe, mi ćemo ih e, pratiti i to e, politički i gospodarski i bit ćemo spremni. Hvala. A sada u ime EPP-a Cela. Ponovno je Afrika u pokretu u Nigeriji i Sudanu. Ljudi sudjeluju u mirnim protestima i postigli su e, to da su dvije diktature prisilili na odstupanje, ali ljudi žele još i više. Oni žele državu i društvo koje se temelji na slobodnim demokratskim principima. Svako zna koliko je teško to postići nakon desetljeća e, nasilja i kršenja ljudskih prava u vlastitoj zemlji, ali situacija u Sudanu je jako krhka. U ovoj zemlji e, vladaju vojne strukture koje e, daju, ustupaju u put civilnoj e, civilnim snagama. Mi trebamo dosljedno držanje svih država članica i u suradnji sa Afričkom unijom trebamo podržati civilne snage u Sudanu kako iz Sudana ne bi nastala druga Libija. Političke zatvorenike treba pustiti i e, sustav e, počinjenih, e, odnosno treba, treba počinjene manjine dovesti u povoljni položaj. Zahvaljujem, a sada u ime socijalista i demokrata Enrique Guerrero Salom. Hvala predsjedniče, visoka predstavnice, mi smo ovdje suočeni sa očekivanjima promjene koju traži sudansko stanovništvo. Primarno to predvode žene, a i neki dijelovi društva koji predstavljaju sposobnost te zemlje da krene dalje, da krene naprijed. Ali ta situacija koja postoji već 30 godina, situacija autoritarne vlasti, preklapa se i sa velikom humanitarnom krizom. Oko 7 milijuna osoba izloženo je riziku ozbiljne gladi u zemlji e, postoji oko 2 milijuna unutarnje raseljenih osoba i milijun izbjeglica iz susjednih zemalja u kontekstu gdje Eritreja, Etiopija, Somalija, Džibuti čine e, područje najveće humanitarne krize u svijetu. Imamo oko 20 milijuna osoba koji su e, u ekstremnoj nestašici i, e, i oskudici i tim ljudima mi moramo pružiti odgovore kroz pravu humanitarnu pomoć, no posebno na način da osiguramo stabilni režim i mir. I naš klub podržava stajalište visoke predstavnice a to je da se podrži civilna tranzicija, a ne da se prepozna da, ili prizna vojno vijeće, te da se Alba Šira dovede pred Međunarodni sud. Također podržavamo liječnike i sve druge koje se bore za humanitarne ciljeve. Hvala Enrike, a sada u ime Aldea dajem riječ gospođi Šake, visoka predstavnica kolege. Mladost Sudana je stanovništvo Sudana jer prosječna dob tamo je 19 godina i upravo ti mladi su digli svoje glasove za vođe kao što su Alah Salah čije su, o ste slice govorili. Eh, Omar al-Bashir je diktator kojeg traži Međunarodni sud za eh, zločine protiv eh, čovječanstva, protiv sudanskog naroda. U Sudanu imamo podsjetnike na činjenicu da represija ne može trajati dulje nego pozivi na slobodu, kraj korupcije i kraj nepravde. Bavljanje diktatorima i upravljanje e, migracijama zapravo e, to je E, nešto što ne treba činiti na ustup mladih ljudi na afričkom kontinentu. Tranzicija je naravno nešto što uljeva nadu, ali je vrlo i teška s institucijama, demokratskim kretanjima, civilnim društvom i našim naporima, zgaženim naporima. E, sve nas to dovodi e, do toga da moramo održati sigurnosni aparatus. Želimo izbjeći da se ponovi scenarij Libije. Moramo uložiti u demokraciju, u mir, trebamo spriječiti paravojne, ali i vojne postrojbe od preuzimanja ovih prostora i e, regrutiranja e, očenih mladih ljudi. E, mi jesmo odrezali glavu, ali tijelo je još uvijek živo. Obudući da je ovo moja zadnja rasprava s vama, gospođo visoka predstavnice, zahvaljujem vam na svemu što ste učinili danas. Više nego ikada trebamo snažnu Europu i želim vam sve najbolje. Zahvaljujem. A sada u ime gue i NGL-a Kristin Veržija. sam prije nego što sam vidjela što mogu i što bi trebala reći ovdje u odnosu na ovu raspravu koju smo zatražili kako bismo rekli u kolikoj mjeri smo solidarni naročito sa tim ženama iz Sudana koje e, od 19. prosinca stalno protestiraju unatoč e, ubijenim, unatoč ranjenim i e, uhapšenim ovdje sam htjela e, denuncirati e, odnos e, zemalja Europske unije sa obaširom. Međutim, za to je sada prekasno. To, to je prošlost i sada trebamo doista insistirati da idemo prema novoj tranzicijskoj vlasti jer e, trenutačna vojna vlada ne može se priznati. To su, priznali su je samo Rusi, Irak i e, Saudijska Arabija. Dakle, njih treba, njima treba suditi kao e, Omar Obaširu i svima onima koji su odgovorni za zločine protiv čovječnosti. Možete im pomoći, možete pomoći e, sudanskoj vladi koji traže pravu izmjenu režima. Radi se o e, stabilnosti regije koja može utjecati na ovo. Hvala, a sada Nina Gil. Visoka predstavnice, čuli smo već Sudan je prošao kroz ogromne promjene zadnjih tjedana. Al-Bashir e, je nakon 30 godina odstupio. E, imamo privremenog vojnog vođu, nema slobodnih medija, e, cijene hrane su iznad dosega mnogih ljudi i druga najviša stopa inflacije u svijetu. Međutim, ljudi dana, osobito žene, su otporni, imaju aspiracije i traže prave promjene. Oni imaju rezerve oko vojnog režima i to s pravom. Oni žele tranziciju na e, dobru civilnu vladu i to nakon slobodnih i transparentnih izbora. Europska unija i ovaj dom trebaju pokazati solidarnost sa mirnim demonstracijama i treba nas E, brinuti dvo, dvije godine privremenog vojnog vijeća, trebamo osigurati uspostavu nepristranih medija i ukidanje restrikcija. Visoka predstavnice, ja pozdravljam vašu izjavu, a da samo vjerodostojni inkluzivni politički proces može ispuniti aspiracije sudanaca, te da može dovesti do e, političkih i ekonomskih reformi koje ova zemlja treba. Međutim, moje pitanje vama je sljedeće. Koje mehanizme i saveze predlažete kako bi ta ta demokracija <clears throat> kratkoročno sada krenula dalje. I hoće li Europske službe za vanjsko djelovanje ispitati financijske tokove prema Sudanu kao što su Sjedinjene države učinile kada su e, pronašli da je 9 e, milijardi e, dolara uloženo u kršenje američkih sankcija, sankcija protiv Sudana. Hoćete li e, e, popratiti da se sve e, prohibicije i sankcije u cijelosti poštuju? Hvala. Hvala vam. A sada spontano javljanje za riječ. Kao prva je Marijas Notis. Izvolite. Zahvaljujem. Opetovano smo razgovarali o situaciji u Sudanu i u novije vrijeme svi su osudili politiku Al-Bashira zatražili smo, zatražene su mjere od Europske unije da se stane na kraj toj situaciji, da se stane na kraj napadima na ljudska prava, tražili smo slobodu za Sudan. Kao što se obično događa, sami ljudi su dali odgovor kroz demonstracije, su uspjeli svrgnuti Al-Bashira, međutim snage režima i drugih i dalje su na snazi i proglašen je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 E, ne može e, pomoći zemlji e, prijeći na demokratsku tranziciju. Mi ne, ona ne može ostati na vlasti. Mi kao Europska unija moramo maksimalno izvršiti pritisak da bi se što prije održali demokratski izbori, da bi se našla rješenja za velike političke probleme i za još težu socijalnu situaciju, a i šire probleme humanitarne krize u toj regiji. Hvala. Hvala vam a sada dajem riječ gospodinu Kastaldu. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Nakon 30 godina Sudan Eh, je spreman okrenuti novu stranicu. Čini se da ono što se činilo nemoguće će biti ipak moguće. Omar al-Bashir koji je odgovoran za genocid u Darfuru sada je svrgnut s vlasti. Međutim, vlast je i dalje u rukama generala i to eh, oni i dalje mobiliziraju narod. Eh, demonstratori izlaze na ceste i boje se i ove privremene vojne vlasti jer čini se da to samo nastavlja despotski režim e, e, sličan Albaširovom. I stoga zahtjevi oporbe Europska unija mora podržati tranziciju prema civilnoj vlasti i prema tome da se osigura da e, se uzurpatori dovedu pred lice pravde. Mi pozdravljamo pristup visoke predstavnice koji da samo e, jedan inkluzivni i vjerodostojni proces može e, udovoljiti željama i aspiracijama tih ljudi. No, u tu svrhu je potrebno da e, vojna vlast preda vlast u civilne ruke i mi svakako ne smijemo dopustiti da se priznaje vojna vlast koja će eh, omogućiti krvoproliće. Hvala Paul Rubi. Hvala vam eh, predsjedniče. U Sudanu je osobito važno eh, da se pobrinemo oko ciljeva održivog razvoja. Cilj broj dva je sigurna i održiva prehrana. Cilj šest čista voda. Brojne bolesti možemo suzbiti ako razradimo strategije e, u tom smislu i ako i što prije primijenimo, a cilj broj 7, obnovljivi izvori energije, kada sve to povežemo sa ruralnim prostorima, sa malim i srednjim poduzećima, onda ćemo zaista puno postići i onda doista možemo vjerovati u budućnost Sudana kao e, stabilne države. Hvala. Hvala vam na e, javljanju. A sada naša visoka predstavnica. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja želim zahvaliti e, kolegama na vrlo jasnoj podršci e, stajališta e, kojeg smo zauzeli i onoga na čemu trenutno radimo. Odgovorila bi na pitanja oko toga kakve strategije, kakve saveze planiramo. Mi već radimo na tome, no kako bismo postigli tu tranziciju prema civilnoj vlasti a i prema slobodnim i poštenim demokratskim izborima, kao što sam rekla u svojim uvodnim izjavama, kao i uvijek e, kada su naša stajališta slična, a to je često, naš prvi sugovornik ovdje je svakako Afrička unija i tu e, je Afrička unija zauzela vrlo jasno stajalište i to je izuzetno značajno, osobito uzimajući u obzir da e, ono što su i druge kolege spomenule, a to je da su te promjene u Sudanu dio većeg pomaka, mješavina izazova e, oko roga Afrike, a čini mi se da i u drugim državama pušu vjetrovi promjena e, i e, no i dalje tu su vrlo značajni izazovi sigurnosne perspektive i drugih perspektiva. Ta regija još uvijek ima dosta, dosta velike izazove. Naša uloga uz podršku ovog doma naravno E, ja govorim ovdje i u ime komisije, ali naravno i vijeća, e, jest da popratimo tu demokratsku tranziciju, da e, osiguramo taj, nadajmo se, civilni, civilni cilj, te da radimo zajednički sa zemljama regije kako bi se to sve dogodilo i stvarilo i kako bi mladi ljudi u Sudanu E, zapravo uspjeli u toj tranziciji ostvariti svoje aspiracije. No naravno, kao i svaka tranzicija i ova tranzicija je teška, no ona krije uz neke prilike, krije i rizike i izazove. Zahvaljujem kolegama koji su e, kao u okviru svoje zadnje intervencije na ovoj plenarnoj sjednici zahvalili meni na suradnji, a želim isto uzvratiti i reći veliko mi je zadovoljstvo bilo raditi raditi s ovim parlamentom, osobito s kolegama naravno koji su jako angažirani na pitanja vanjske i sigurnosne politike. Ja ću biti vama, s vama do samog kraja e, i bit će još možda prilika da se pozdravimo i da si uzamno zahvalimo na dobre suradnji tijekom ovih zadnjih pet godina. Hvala. Hvala vam, visoka predstavnice. i mi smo izuzetno zahvalni na vašem radu. Hvala vam što ste e, s nama surađivali. Ova rasprava je zaključena. Idemo sada na sljedeću temu, a to je izjava komisije i vijeća o zaštiti integriteta europskih izbora posebno u pogledu međunarodnih prijetnji i sigurnosti. E, pozdravljam u tom smislu gospođu ministricu i povjerenika Kinga. I e, drago mi je što ću predsjedati i ovim dijelom sjednice jer ova tema mi je vrlo bliska. E, radim na tome s drugim članovima predsjedništva i dajem riječ. Hvala vam Poštovani e, zastupnici, ove izbori odviće se u drugačijem kontekstu nego e, drugi izbori. Postoje naime zlonamjerne e, kiberaktivnosti kojima je cilj diskreditirati i potkopati izborne procese u našim demokracijama i polarizirati naša društva. Kao budući da se izbori će odviti u svim državama članicama u jednom kratkom periodu od četiri dana oni su osobito e, podložni ovakvim kiber napadima i dezinformacijama. Ako bi napadi bili uspješni u jednoj e, državi članici, najvjerojatnije bi mogli imati domino efekti i utjecati na demokratske procese i u drugim državama članicama. Time e, se riskira diskreditiranje europskih institucija u cjelini. Uz to, ovo je važan razdoblje za naša nacionalna na tijela budući da više od 50 predsjedničkih nacionalnih, lokalnih i regionalnih izbora će se održati u državama članicama do 2020. godine. U našem šestmjesečnom programu predsjedanja mi smo kao prioritet utvrdili potrebu za e, održivim djelovanjem u zaštiti europskih izbora. Borba protiv dezinformiranja i povećanje kapaciteta Europske unije da se odgovori odgovori na kibernapade također su ključni elementi u smislu osiguranja izbornog procesa. Mi podržavamo veliku važnost ovoj temi koja se e, pojavila na dnevnom redu Europskog vijeća proteklih mjeseci. Europske institucije i države članice igraju doista važnu i komplementarnu ulogu u okviru svojih nadležnosti oko zaštite demokratskih procesa. Potreban je e, udruženi napori Europske unije i država članica, ali i civilnog društva i industrijskih platformi. Naši odgovori su sveobuhvatni, fokusiramo se i na unutarnje i vanjske dimenzije ove prijetnje. U veljaču 2019. vijeće i države članice usvojili su za zaključke oko osiguranja slobodnih i poštenih europskih izbora. Pozdravljen je paket komisije koji sadrži zakonodavni prijedlog kojim se mijenja uredba o europskim političkim strankama i zakladama koje, e, su među vremenu su zakonodavci i donijeli. E, pozdravljen je i zajednički akcijski plan za suzbijanje dezinformiranja. Poštovani zastupnici, ovom prilikom vam zahvaljujem na dobroj suradnji koja je omogućila brzo donošenje novih pravila kako bi se zloupotrijebila, zlo, kako bi se spriječila zloupotrebe e, europskih e, stranaka i osobnih podataka na izborima. E, zaključci vijeća iznijeli su sveobuhvatni pristup za uplitanje u izbore putem kibor napada i kampanja dezinformiranja izvan i unutar Europske unije. Ovo je sveobuhvatni pristup koji je naš model. Mi ne želimo ostaviti nikakve rupe mi želimo da sva, e, svi akteri budu povezani kako bismo to postigli. U zaključcima smo utvrdili koje su to radnje koje trebaju biti poduzete, pogotovo u zadnjem mjesecu. Trebaju biti održani redovni sastanci Europske mreže suradnje u kojem će države članice razmjenjivati dobre prakse i zajednički utvrđivati prijetnje. Treba uspostaviti sustav u kojem nacionalne kontakt točke u državama članica ulicama dijele e, informacije o tim e, informativnim kampanjama. Zatim su tu strateške komunikacije posvećene europskim vrijednostima i politikama, jačanje ekosustava europskih medija, facilitiranjem e, neovisnih provjera činjenica, povećanje digitalne pismenosti i zaštita integriteta izbornog procesa zajednički sa privatnim sektorom i civilnim društvom. Tu je i procjena kiber prijetnji u izbornom kontekstu i mjere da se time pozabavimo i da se sačuva integritet izbornog sustava u tom smislu i slijedom preporuka u kampanji o kibersigurnosti e, imamo i e, vježbu oko zaštite e, izbora 2019. znači koja se održala u prostorijama parlamenta prije dva tjedna. Zatim je tu i poziv društvenim medijima da ulože na jedan odgovoran način u online aktivnosti. Na isti način Europsko vijeće u ožujku zatražilo punu provedbu e, kodeksa e, prakse i na kraju tu je i suradnja sa relevantnim međunarodnim akterima. Kako bismo pridonijeli nastojanjima da suzbijemo te aktivnosti. Predsjedništvo je pokrenulo aktivnost mapiranja aktivnosti na nacionalnoj razini koje demonstriraju napore koje poduzimaju države članice kako bi suzbili dezinformiranje. Odgovori izaslanstava činit će osnovu e, sintetičkog izvješća koje će se koristiti za rasprave o mogućim načinima suzbijanja ovih prijetnji E, za e, kasnije izbore. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam, gospođo ministrice. Sada pozdravljam povjerenika Juliana Kinga i dajem vam riječ. Predsjedatelji, uvaženi zastupnici, ovo je doista pravovremena debata uskoro nam se bliže europski izbori i sada smo i sada je pravo vrijeme da se poduzmu mjere kako bi se izbori održali i bili sigurni. Čime smo se bavili? Pa evo već ste čuli što sve radimo. Ukratko, u, u proteklih šest mjeseci okupili smo države članice osobe zadužene za izbore, za sigurnost, za zaštitu podataka i to je sve u mreži koju smo osnovali kako bismo razmjenjivali najbolje prakse i bolji i pružili veću sigurnost našim izborima. Imamo i sustav za uzbunjivanje u europskim institucijama i državama članicama kako bismo na vrijeme uočili koordinirane kampanje dezinformiranja. Surađivali smo s ovim visokim domom, zastupnicima i klubovima kako bismo podigli razinu svijesti u pogledu transparentnosti oglašavanja na internetu i transparentnosti izbornih sustava. Organizirali smo i radionice s vama, gospodine predsjedatelju, u samom parlamentu. Početkom mjeseca smo imali i jednu vježbu za kibersigurnost zajedno s državama članicama, parlamentom, agencijom za kibernetičku sigurnost kako bismo provjerili kolika je, kakva je razina naše kibernetičke sigurnosti i potpredsjednik Vilen se time bavio. Također smo vidjeli da, da su velike internetske platforme je naš kodeks prošlog ljeta, a objavili smo i akcijski plan o suzbijanju dezinformiranja u prosincu. U okviru kodeksa i akcijskog plana platforme su svaki mjesec izvještavale o ostvarenom napretku koliko su uspješne u suzbijanju dezinformiranja, pogotovo političkog dezinformiranja. Prepoznajemo da je ostvaren napredak ali ta izvješća su nepotpuna i pokazuju da barem u nekim područjima i dalje se ne ulaže dovoljan trud. Iako je dakle ostvaren napredak u području transparentnosti političkih oglasa i dalje treba poboljšati e, pojedinačnu analizu, a to obuhvaća civilno društvo i osobe koje provjeravaju činjenice, ne želimo da e, platforme same rade svoju zadaću želimo poduzeti mjere protiv lažnih računa i internetskih botova potrebno je brže e, unositi korekcije primjerice putem pilot putem jednog pilot programa kojeg zagovara civilno društvo sada smo dobili najnovije izvješće od platformi o njihovim aktivnostima u ožujku i objavit ćemo vlastitu procjenu tih izvješća u narednih nekoliko dana to je naš trud u područjima u kojima se možemo učinkoviti boriti protiv dezinformiranja prije samih izbora. Na prvi pogled najnovija izvješća ukazuju na to da je ostvaren napredak po pitanju transparentnosti političkih oglasa i općenito svih vrsta oglasa. Međutim, i dalje postoje neriješena pitanja. Konačno, želim reći da kada je riječ o kompjuterskim sustavima i timovima državama članicama oni će se okupiti u okviru zasebnog projekta za osiguravanje kibersigurnosti sredinom svibnja. To je zadnja prilika da testiramo koliko su naše e, mjere e, otporne i dobre u oči nadolazećih izbora. I istaknuo bih još jedno pitanje kojim se bavimo, a povezano je s platformama, pogotovo s Facebookom. Facebook je donio odluku da ne dopusti prekogranično političko oglašavanje. Znam da je to izazvalo određene zabrinutosti u ovom domu. Predsjednik Juncker je u razmjeni pisama s predsjednikom Tajanijom napisao da je Facebook donio tu odluku u kodeksu praksi ničim se ne ograničava političko oglašavanje na određene države članice. I dakle, Facebook je taj koji mora poštovati zakon i Facebook mora samo odlučiti kako će to napraviti. A u ovom slučaju odluka koju su donijeli i tumačenje kojeg se drže kada je riječ o pridržavanju međunarodnih izbornih pravila. To je sve izazvalo zabrinutost koliko su europska tijela i europske stranke sposobne onda učinkovito komunicirati e, uoči nadolazećih izbora. E, o tome smo razgovarali prošlog tjedna na konferenciji predsjednika i drago mi je čuti, drago mi je reći da je glavni tajnik ove institucije i da su glavni tajnik vijeća i komisija pisali Facebooku i ponovno izrazili naše zabrinutosti na jasan način. Zatražili smo da Facebook ponovno razmotri svoj pristup jer je to hitno pitanje. Imat ćemo priliku baviti se tim pitanjima direktno e, na dolazećem sastanku s predstavnicima Facebooka. Gospodine predsjedatelju, kada je riječ o sigurnosti izbora, želim reći da nakon 26. svibnja to pitanje neće samo tako nestati. Kao što smo čuli, e, bit će još puno izbora i svakog tjedna se održava barem jedan izbor negdje u nekoj europskoj zemlji. Dakle, trebamo i dalje ulagati napore kako bismo zaštitili izbore i vlastite političke živote u ovom digitalnom razdoblju. Ovaj proces uključivat će raspravu u Europskom vijeću u lipnju o početnoj procjeni europskih izbora želimo izvući pouke iz tog procesa na temelju izvješća koje će pripremiti predsjedništvo komisija i visoka predstavnica a to je prilika da pogledamo u budućnost prema budućnosti izvučemo pouke i osmislimo strategiju ovisno o tome što će se dogoditi od sada pa do kraja svibnja mislim da trebamo raspraviti E, kako ćemo reagirati, kako ćemo izvući pouke i koje ćemo korake poduzeti za budućnost. Revidirat ćemo i kodeks praksi krajem godine i ponovno ćemo se pozabaviti mjerama za pojačavanje transparentnosti online platformi i njihovih, njihovih aktivnosti. Radujem se današnjoj raspravi. Ovaj izazov se ne odnosi na, samo na sljedećih nekoliko tjedana. Moramo dakle zadržati e, svoju aktivnost e, prije samih izbora, ali isto se tako trebamo, trebamo usmjeriti svoj pogled i prema budućnosti kako bi naši demokratski procesi bili onoliko snažni koliko trebaju biti. Hvala. Hvala vam e, lijepa, gospodine povjereniče. U ime Sada slijede zastupnici u ime klubova, u ime EPP-a gospođa Hübner. Hvala vam gospodine predsjedatelju komisiji i vijeću želim zahvaliti na onome što su e, rekli. Za nas su izbori važan element demokracije i E, to može dovesti, loši izbori mogu dovesti do gubitka povjerenja u vodstvo i demokratske procese. Europljani su sve više svjesni i zabrinuti zbog aspekata izborne sigurnosti. Eurobarometar pokazuje da 61% europljana je zabrinuto zbog manipulacije, moguće manipulacije kibernetičkim putem. Kako bismo se borili protiv kiber prijetnji i imali sigurno kibernetičko okruženje, moramo imati pristup i dobar pristup i međunarodnu suradnju. Izmjena europskog zakonodavstva o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i zaklada ima za cilj zaštititi izborni proces od online dezinformiranja e, i od zlouporabe podataka E, glasača i uvesti sankcije onim strankama koji krše pravila o zaštiti podataka kako bi utjecali na ishod europskih izbora a tu je i komisijino djelovanje koja želi izgraditi bolju kibersigurnost u Europu i podići razinu svijesti u državama članicama. Sve to može pomoći E, zastupni, e, građanima da, da donesu odluke na sigurnim i transparentnim izborima. Hvala u ime socijalista i demokrata e, zastupnik Moraes. Hvala vam predsjedniče. Pozdravljam mjere koje je poduzeo povjerenik. On je doista radio na ovom pitanju i ulagao puno truda. Ali miješanje u izbore je nešto što je dokazano, to se događalo, događat će se ponovno. Kada je komisija odgovorila na zahtjeve parlamenta, na borbu protiv lažnih vijesti i borbu protiv dezinformiranja, mi smo se pozabavili napretkom i vidimo da je povjerenik upozorio da Facebook i dalje ima 119 lažnih, milijuna lažnih računa na platformi. Ne možemo to kontrolirati i širenje tih lažnih računa ako nemamo alate. Dakle, stvar je hitna. Potpisnici e, uključuju Facebook, Google, Twitter i znamo da će komisija nastaviti s radom i e, to se doista mora i dogoditi Ovdje je riječ i o online i offline djelovanju, ne samo o kibersigurnosti. Dakle, na internetu želimo imati e, algoritmičku odgovornost, transparentnost kako bi se građani mogli zaštititi od manipulacija i zaštititi i kako bismo mogli zaštititi izborni proces od e, miješanja stranih sila. Treba vidjeti kako stranke koriste platforme a kada je riječ o offline e, dimenziji moramo imati sigurna dobra pravila o transparentnosti e, poštovati razdoblje e, političke šutnje zabraniti profiliranje u izborne svrhe a socijalne platforme trebaju označiti sadržaje koji šire botovi i ukloniti lažne račune kolege dakle i online i offline dimenzija je važna ali također se trebamo pobrinuti da E, GDPR ne bude jedini model zaštite, jer tu je i uredba o e-privatnosti koja mora osigurati e, zaštitu građanima. Dakle, treba razmisliti o tome što ćemo poduzeti u vezi sa Facebookom i skandalom Cambridge Analytica koristeći sve alate koje imamo. Imamo Kinu, SAD i Europsku uniju, tri svjetska regulatora. Ja sam u Europskoj uniji, Želim da Unija djeluje protiv stranih aktera koji nam se miješaju u izbore, što je važnije od toga, e, pogotovo s obzirom na nadolazeće izbore. Hvala vam. Claude Moraz, imate plavu karticu za vas od gospodina Etridža. Jeste li spremni odgovoriti? Prihvaćate li plavu karticu? Razmišljam o tome. U redu, može. Izvolite. Postavite pitanje. Hvala. Nije to jedno neprijateljsko pitanje. Dugo vas poznajem, vi ste razuman čovjek. Zar ne vidite da unatoč svemu što ste rekli u svojem govoru, većinu toga, već, oko većine se slažem s vama, ali zar ne vidite da postoji opasnost kada se ti alati primjenjuju s državne razine, sa razine vlade, tada bi sam slobodan, da bi govora sloboda mogla biti ugrožena, pogotovo na internetu. Mi se često ne slažemo, ali mislim da se slažemo oko toga da svi moraju imati pravo izraziti svoje mišljenje. Dakle, slažemo se oko slobode govora. Mislim da će se povjerenik složiti sa mnom e, s onim što sam rekao na početku. Ovdje nije riječ samo o slobodi govora, već o miješanju u naše suverene izborne procese od strane e, stranih sila. To je bilo u 2016. tijekom Brexita i dakle to do... postoje dokazi za to. I u, u takvim situacijama e, potresa se demokratska struktura, a sve ono što nam je blisko srcu također je u opasnosti primjerice sloboda govora dakle i meni je sloboda govora važna kao i vama ali ako nećemo imati integritet ako nećemo imati te provjere na internetu i izvan interneta nećemo imati ništa hvala u ime ECR-a gospođa Fotiga hvala vam informatička tehnologija i operacije vršenja utjecaja. Sve to je koristila Rusija protiv Zapada i uključujući i na izborima. Zašto? Kako bi potkopala vjeru i povjerenje u demokraciju, kako bi pogoršala postojeće podjele, kako bi zbunila ljude i promijenila mišljenje ljudi o Rusiji kako bi ono bilo pozitivnije. Danas je dovršeno treće čitanje u Dumi zakonodavnog akta kojim se ruski internet izolira od ostatka svijeta. Zašto? Pa moramo što prije to doznati jer je to važno za našu sigurnost, ali i za sigurnost Rusa. Hvala. Hvala vam. U ime Aldea, gospodin Pavel koji ima riječ. Hvala vam i hvala povjereniku. Ja neću ponavljati ono što ste već rekli, jer mislim da je već dosta toga rečeno e, i to je doista stvarnost, s time se možemo složiti. Korektno je reći da smo ostvarili napredak, ali i da i dalje treba uložiti dodatni trud kako se ne bih ponavljao, reći ću da kada je riječ o platformama, sve ono što je rečeno je relevantno i još nismo riješili sva pitanja, ali tu su i drugi aspekti kojih moramo biti svjesni. Usporedit ću sada nedavne pregovore o aktu o kibersigurnosti, jer na kraju krajeva izbori su ključni, suverenitet je važan, ali i zdravlje naših ljudi je važno a činjenica je gospođo ministrice da ono što ste vi rekli iako je relevantno mislim da u brojnim državama članicama nema podrške za to i brojne države članice na različitim razinama nisu svjesne da smo suočeni sa prijetnjama o kojima se ovdje danas govori. Bilo je da je riječ o europskim izborima, bilo kojim drugim izborima, sigurnosti, životima. Dakle, Imamo i trojanske konje u samoj Europskoj uniji. Takva je stvarnost. I mislim da iako smo uspjeli ostvariti napredak po pitanju zakonodavstva i onoga što ste vi rekli, kada je riječ o našoj sigurnosti i europskim izborima ono što nam doista treba, a komisija zna što o tome mislim, jer smo prije nekoliko tjedana imali raspravu, nama treba promjena mentaliteta. E, moramo se suočiti sa ratom, sa stvarnošću, sa ratom koji se vodi protiv nas. To nije rat oružjem, već se koristi nešto što je podjednako opasno. Ako toga ne postanemo svjesni, ako to ne prepoznamo i ako ne budemo konzistentni u svojim naporima, onda ćemo biti napadnuti, ranjivi i oštećeni. Hvala. Hvala vam u ime GUE NGL. Zastupnica Matijas ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ovo je jedan doista kompleksan problem. Lažne vijesti i miješanje u izbore. Sve se to odvija e, ne samo kroz kibersigurnost i zato želim naglasiti e, neke od aspekata koje vi niste spomenuli. Moramo braniti i pravo na informacije i moramo zaštititi novinare. Inače, ćemo se naći u situaciji u kojoj će se širiti viralne informacije koje nisu provjerene i one će biti još više i lakše dostupne. Moramo se boriti protiv i unutarnjih manipulacija. A kada je riječ o Facebooku, ako i dalje nastavimo pljeskati gospodinu Zuckerbergu što je promijenio pravila o privatnosti na Facebooku, to neće biti dobro jer ne obraćamo pozornost na ono što to doista znači. Također trebamo poduzeti mjere e, po pitanju digitalnog obrazovanja i zaštititi novinare. Hvala. A sada Klaus Buchner u ime zelenih. Hvala. Kada je riječ o zaštiti naših E, poštenih, slobodnih i tajnih izvora u digitalnom dobu. Mi kao zakonodavci smo na samom početku naše aktivnosti dolaze prekasno i e, to su tek prvi pokušaj i stoga ponajprije zahvaljujem komisiji koja se ozbiljno primila ove teme. Međutim, imam jedan problem u svemu ovome. Mi naime trebamo da se priguše e, ovi e, utjecaji izvana na naše izbore. Kako bismo to postigli? E, potrebno nam je sporazum o dvojnoj uporabi koji do sada već e, ministara već više od godine dana blokira. To znači da snage koje se protiv Europskoj uniji lako mogu koristiti našu tehnologiju kako bi između ostalog utjecali i na izbore. Stoga ja molim da se vijeće ministara hitno pozabavi ovom e, temom i makne tu blokadu. Hvala. Hvala. A sada za EFDD Bil Efterić. Hvala. Dakle, trebamo se e, zaštititi od ovih zlih Rusa koji kontroliraju internet, koji šalju e, di dezinformacije u odnosu na Brexit referendum, ali uopće ne razmišljamo i nismo zabrinuti zbog činjenice da e, bi ovo moglo dovesti do cenzure i kontrole sloboda govora. Govorimo o e, moći e, mainstream medija. Međutim, ona je dan ona je danas bez premca. Pogledajte BBC. Ono što ovdje gledamo i što tražimo je vrlo opasno. Naravno, Facebook i drugi profili e, postoje. Međutim, ako na ovaj način odlučite tko će se koristiti čime, evo zamislite Reuter lubi anti e, protiv zelenih, e, protiv e, zamislite da oni preuzmu kontrolu u Europskoj uniji što bi se dogodilo? Pa jednostavno bi zabranili sve one koji govore protiv njih. Ne možemo moramo zaštititi slobode. Što je važnije od slobode na slobode govora i slobode izražavanja. U mojem, po, po meni nema ničeg važnijeg i znam da ima puno ljudi ovdje s kojima se ne slažem, ali bih e, otišao na barikade i borio bi se da imate pravo da izražavate vaše mišljenje i da govorite što želite. Hvala. Želite li e, plavu kartu u odnosu na e, Pavel Peričku? Da. Hvala što primate ovo pitanje. Slažem se s vama u odnosu na slobodu izražavanja. Međutim, nisam vidio da ste zabrinuti o mogućim, e, u odnosu na moguće e, kiber napade e, koji dolaze od izvan i koji bi ugrozili europske izbore. I zato vas pitam, je li se slažete s nama, jeste li i vi zabrinuti i ukoliko jeste, što možete, što predlažete da učinimo kako bismo smanjili taj rizik? Hvala na pitanju, odlično pitanje, jesam zabrinut. Zabrinuta sam naravno da ne želim bilo kakva miješanja E, od strane nekakvih agencija u odnosu na slobodu, e, slobodne izbore. Međutim, trebamo vidjeti kakav je rizik. Kakav, koja je razina tog rizika. Jer na jednu stranu moramo dati mogućnost e, lju, našim građanima slobode izražavanja, a na drugu stranu vidimo da postoji i rizik totalitarizma, pa e, naravno da ako trebamo izabrati između dva zla, ja bih radije e, da e, se pobrinemo ovom riziku da ćemo ograničiti ovakve slobodu izražavanja. Hvala lijepo. A sada gospodin Batem za NF. Izgleda nije tu. U redu, onda ću dati riječ Jean-Marie Le Penu. Gospodine predsjedatelju, dame i gospode, prije 25 godina François Mitterrand je ovdje rekao nešto vrlo brzo. Rekao je nešto E, rekao je nacionalizam je rat. E, slika je vrlo jasna, ali iza nje nema puno razmišljanja. Jer rat to su nacionalne vojske koje su se sukobljavali. E, opasnost koja je danas od Vladivostoka do Giblatara ne odnosi se na jedan nacionalizam, na više nacionalizam. Radi se o jednom demografskom, svjetskom fenomenu Radi se o e, invaziji naših teritorija i radi se o jednoj velikoj prijetnji u odnosu na našu nezavisnost, našu slobodu i naš preživljavanje i moramo se uhvatiti u sukob sa tom opasnošću i moramo je pobijediti svim sredstvima. Međutim, danas je Europska unija nešto što paralizira upravo države koje čine Europsku uniju. I to u trenutku kada je važnije nego ikad da se možemo obraniti. Što god mislili saveznici federalisti, ne postoji evropska nacija, ne postoji evropski e, narod jer e, ovu, ovaj parlament su izabrale evropski narodi. To je e, zapravo e, nacija je e, pravni okvir za sve narode ovoga svijeta, a iznad njih e, su ujedinjeni narodi koji onda brane takve narode. Narod voli svoju domovinu, voli svoju povijest i e, narod i nacija su oni e, koji jamče budućnost generacija. Međutim, postoji jedna europska civilizacija i e, ona je stvarno takva da je potrebno e, da surađuju e, svi narodi i to dalje od Europske unije. Imamo demografsku revoluciju koja je svjetsko stanovništvo povećala sa 3 na 8 milijardi E, stanovnika u vrlo kratkom roku i zbog toga je došlo do e, migratorskih e, tokova i fenomena i to je samo početak i oni će prijete da će u potpunosti zavladati europskim kontinentom. Imamo sve veću razliku između E, potreba u svijetu i onoga što se u svijetu proizvodi. Siromaštvo e, vlada svijetom i zbog toga izgleda Europa kao Eldorado, ali e, to nije Eldorado jer ako dođu svi ti ljudi Europa e, neće više biti Eldorado i ona ne reagira, paralizirala je narode e, koji e, i nacionalne inicijative koji sada ne mogu odgovarati. Imamo zastupnike koji su gluhi, njemi i slijepi i budućnost